E Dobro jutro, kolege i kolegice. Saluto la presidente della commissione. Dopustite da pozdravim predsjednicu Europske komisije, gospođu von der Leyen i Hrvatsko predsjedanje Dnevni e, red e, sadrži e, mandat za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom, Ujedinjenom kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske. Ja bih predložio da odmah damo riječ u ime vijeća. Gospođi ministrici, izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Nakon stupanja na snagu sporazuma o povlačenju, i stvarnog povlačenja Ujedinjeno kraljevstva ulazimo u novu fazu pregovora. Kako bismo u tome uspjeli, naravno moramo dati e, mandat pregovarača Europske unije. On se treba temeljiti na zdravim osnovama. U tom smislu htjela bih iznijeti nekoliko aspekata kojima bismo se trebali rukovoditi u smislu davanja ovog mandata. Europsko vijeće koje daje ovaj mandat e, je svjesno da će obuhvat pregovora biti dosta širok. Želimo odluku donijeti 25.2. na Vijeću za opće poslove. Vremenski rok je e, time kraći zbog odluke e, premijera e, Johnsona da se sve završi do kraja 2020. godine. Pregovori moraju paralelno teći. Ovo je mandat za pregovore, a ne završni ishod pregovora. Iz stoga ne može detaljno definirati ono što želimo postići, te naše ponude, te E, dogovore o kojima trebamo e, razmotriti. Treba ostaviti manevarski prostor. I time se vraćam na pitanje jedinstva i vremenskih e, rokova. Jako presektivan mandat bi na neki način otežao posljednje prioriteta. Trebamo se usredotočiti na interese Unije, da dođemo do ishoda koji je pošten te pravičan za sve države članice i njihove građane. I na kraju trebamo uračunati i crvene linije Ujedinjenog kraljevstva E, namjera britanske vlade je da se prekine slobodno kretanje ljudi što utječe na, e, e, na kretanje građana. A isto tako to ima utjecaj, utjecaj na regulatorni okvir, a to pak ima utjecaj po trgovinu i ostalo. Kad je riječ o sadržaju mandata po pojedinim sektorima koji trebaju biti obuhvaćeni, mislim da se uglavnom slažemo sa stajalištem parlamenta iz nacrta rezolucije. To znači znači značajnu razinu ambicije u odnosu na odnos Europske unije s drugim državama. Međutim, treba biti jasno da to e, znači da Ujedinjeno kraljevstvo ne može dobiti iste e, koristi E, kao države članice, pogotovo s obzirom na njihove crvene linije. No, dopustite se osvrnem na određene horizontalne aspekte, poput upravljanja i jednakih uvjeta za sve. Tu ne smije biti sumnje. Europska unija mora biti spremna e, dati ambiciozan e, sporazum o slobodnoj trgovini. Nudimo pristup tržištu Međutim, to ne smije biti na europskih e, kompanija, e, a isto tako ne smije se kršiti pravila o državnoj potpori i različite druge odredbe. Trebaju se omogućiti jednaki uvjeti za sve na temelju visokih standarda. To je tim relevantnije s obzirom na namjeru e, Ujedinjenog kraljevstva da se odmakne od Europske unije. Prema mome mišljenju to je blisko povezano s pitanjem djelotvornog sustava rješavanja E, sporova i pravnih lijekova. Nema smisla e, stvaranja jednakih uvjeta za sve ako takve odredbe, odredbe se ne mogu provesti. I na kraju da zaključim. Prvo, budući da smo, iako smo vrlo svjesni da e, britanska vlada želi dokinuti slobodno kretanje osoba, trebamo se pobrinuti da budući odnos o kojem ćemo uskoro početi pregovarati treba biti dovoljno ambiciozan u smislu mobilnosti. I drugo, a to je povezano sa prethodnom primjedbom. Ovi pregovori će i naše institucije i komisiju e, preokupirati dosta vremena, ali pritom ne smijemo zaboraviti na sporazum o povlačenju i nadalje trebamo pratiti njegovu e, provedbu i to temeljito. To je u zajedničkom interesu. Tijekom e, pregovora trebamo težiti dobroj suradnji koju očekujemo tijekom faze Brexita. Hvala na pozornosti. Hvala gospođo Brnjac, a sada predajem riječ gospođi von der Leyen u ime komisije. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Prije tek dva tjedna pozdravili smo E, britanske e, kolege e, pjevajući Old Lang Syne i to je bio jedan dosta emocionalan trenutak u parlamentu. Slavili smo dobra stara vremena i hvala vam na na toj lijepoj gesti. To je bilo iznimno. Od tada smo se počeli baviti našim budućim odnosima s Ujedinjenim kraljevstvom, te ulazimo u pregovore sa visokim, velikim ambicijama, jer dobri stari prijatelji kao što smo mi i Britanci ne bismo se smjeli zadovoljiti e, s manjim. Kao kao što je e, premijer Johnson rekao, um, Ujedinjeno kraljevstvo bit će predvodnik u globalnoj trgovini. Nama se sviđa ta ideja jer je trgovinski sustav pun izazova i potrebni su nam partneri kako bi taj sustav postao e, pošteniji i snažniji. I zato e, za to smo se mi, europljani, godinama borili. Želimo trgovinski sustav koji će biti s jedne strane otvoren, a s druge strane pošten jer što zapravo sporazumi o slobodnoj trgovini postižu? Oni mijenjaju e, nesigurnost sa e, zdravim pravilima, stvaraju novo, otvaraju nova tržišta za mala i srednja poduzeća. Takvi sporazumi moraju biti na korist ljudima. I to je, mm, to su argumenti za E, naše sporazum, trgovinske sporazume primjerice s Kanadom i e, Japanom. Time se samo ne povećava razmjena roba, ideja i usluga. Oni to postižu, ali ne samo to. Njima se postižu standardi u različitim e, područjima, od radničkih prava do zaštite okoliša. I zato smo ponosni na to. Evo pitajte naše prijatelje iz Japana ili iz Kanade. Njima je drago da smo udružili snage kako bi pravičnost bila ugrađena u naš globalizirani gospodarski sustav. Drago je im je da mogu družiti snage s Europskom unijom, jer iskreno govoreći e, danas je veličina važna. I, a mi imamo jedinstveno tržište od 440 milijuna ljudi. Ono što sam malo često pisala je ambicija E, koju mi imamo kada govorimo o sporazumu o slobodnoj trgovini sa e, Ujedinjenim kraljevstvom. A kad govorimo o političkoj deklaraciji s Ujedinjenoj kraljevini, želimo nulte carine i nulte kvote za robnu razmjenu, za svu robu. To je nešto što nikome nikada prije nismo ponudili. Novi trgovinski model jedinstvena ambicija u smislu pristupa jedinstvenom tržištu, ali naravno to će značiti i recipročna jamstva i pošteno tržišno natjecanje te poštovanje okolišnih i socijalnih i radničkih standarda kako bi vrijedili jednaki uvjeti za sve. Spremni smo razgovarati o svim različitim modelima trgovinskih sporazuma, ali svi ti modeli koji god odaberemo imaju jednu stvar koja im je zajednička. Uz njih ne dolaze samo prava, već i obveze za obje strane. Primjerice, ako odaberemo e, kanadski model, a o tome je govorio e, premijer Johnson, naravno naš sporazum s Kanadom ukida carine za širok spektar roba, ali ne sve. Isto tako na sporazum s kamenom, e, Kanadom ukida većinu kvota, ali opet ne sve. Primjerice i dalje postoje kvote za govedinu i za kukuruz, šećerac. Međutim, E, imamo i dalje naše standarde, standarde koji moraju biti poštovani. malo me iskreno iznenadilo što je britanski premijer govorio o australskom modelu. Australija je bez sumnje snažan partner i to isto mišljenik. Međutim, Europska unija nema trgovinski sporazum sa Australijom. E, trenutno trgujemo s njima prema pravilima VTO-a. I ako tako odaberu Britanci, nama je to u redu, bez ikakve sumnje. Ali sada dogovaramo s Australijom o tome da trebamo dokinuti ovu situaciju te počinjemo raditi na sporazumu s njima. Naravno, e, Ujedinjena kraljevina se može odlučiti za manje ambiciozan sporazum, odnosno odnos, ali naše ambicije su više. E, u svakom slučaju premijerov govor u Greniću je e, ohrabrujuć. E, mi smo, mi, mi smo zadovoljni s onime što je Britanija postigla u smislu djelovanja u području klime, socijalnih prava i tako dalje. zato ih treba pohvaliti. Sada nije vrijeme da smanjimo socijalnu zaštitu ili da razvodnimo borbu protiv klimatskih promjena. Ja sam čula ambicioznost u govoru e, Borisa Johnsona vezano uz minimalne plaće, vezano uz e, roditeljske naknade. Isto tako bio ambiciozan kad je govorio o smanjenju emisija. Zatim ambiciju da e, se osigura poštena tržišna utakmica. To i mi želimo. Trebamo se formalno dogovoriti oko ovih ciljeva možemo eh, imati dinamičnu tržišnu utakmicu koja će biti na korist i nama i Ujedinjenoj kraljevini. Našim eh, britanskim prijateljima rekla bih da je to u našem uzajamnom interesu i još važnije to će biti u skladu sa našim zajedničkim vrijednostima, otvorenošću, poštenjem, socijalnom pravdom i slobodnim eh, poslovanjem, a to, su, e, to nisu stare vrijednosti, one i danas vrijede. Evo, i samo bih htjela reći da je Task Force radna skupina spremna započeti pregovore. Hvala na pozornosti. Hvala gospođi predsjednici Europske komisije. Sada ćemo čuti mišljenja političkih klubova. Započinjemo sa EPP-om. Gospodin McAllister ima riječ. Izvolite, dvije minute imate. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, rezolucija o nacrtu mandata o kojoj danas razgovaramo je e, prvi dio e, rada e, koordinacijske skupine za ujedinjenu kraljevinu. Hvala svim članovima te skupine kao i svima koji su dali svoj doprinos u jako kratkom vremenu. Prema mom mišljenju rezultat je jedna dobra rezolucija, uravnotežena, samo devet dana nakon što je Michel Barnier predstavio komisiji nacrt mandata. E, tu su e, stajališta parlamenta o sadržaju i strukturi e, budućih odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Htio bih istaknuti tri najvažnija načela. Prvo, cjelovitost i uspješno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, carinska unija te četiri slobode. To treba zadržati. Drugo, treća zemlja ne može imati ista prava i koristi kao e, države članice. I treće, jednaki uvjeti za sve je ključni prioritet i preduvjet za bilo koji budući sporazum i ne smijemo krenuti e, u trku prema dnu. Kao što je gospođa von der Leyen rekla, zajedno s britanskim prijateljima trebamo težiti partnerstvu koje nadilazi trgovinu i zapravo je bez presedana s obzirom na obuhvat. Od e, zaštite podataka, klime, e, financijskih usluga, ribarstva, sigurnost, sve to obuhvaćeno. Mi smo spremni graditi novo partnerstvo s e, nultim carinama, nultim dumpingom i nultim kvotama. Međutim, trgovinski sporazum s Ujedinjenim kraljevstvom neće biti jednak trgovini bez ikakvih e, prepreka. E, provedba sporazuma o povlačenju od ključne važnosti. To se odnosi prije svega na, na prava građana, financijske obveze vezane uz odnos s Irskom. Eh, rad eh, Mišela Barnijeja cijenimo svi u europskim institucijama. Molim, eh, njega molimo da obavještava Europski parlament o napretku u svim fazama postupka. Hvala. Zahvaljujem. A sada gospođa Garcia Perez, predsjednica kluba snda Izvolite. Ja. Gracias, presidente. En nombre del grupo Hvala gospodine predsjedatelju. U ime kluba SND-a voljela bih Europskoj komisiji, prije svega timu gospodina Barnijera zahvaliti na odrađenom poslu kada se radi o odnosima između Ujedinjene kraljevine Europske unije. Mislim da ćemo poslati jasnu poruku. Naime, jasna vizija ovisi o volji britanske vlade da se drži zajedničkih normi kada je riječ o području socijalnih prava, zaštite na radu i zaštite okoliša. Ujedinjena kraljevina je od 1. veljače treća zemlja, ali ništa se neće promijeniti E, dok ne prođe prelazni rok. Dakle, još nam je ostalo 11 mjeseci kako bi iznašli sporazum vezano uz buduće partnerstvo i moramo osigurati da se zaštite prava i pravo pripadanja Europskoj uniji. Dakle, moramo sklopiti sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom, ali što će biti više prepreka, tim teže će biti znači tako ambiciozan sporazum. Ako je britanska vlada pak spremna držati se pravila igre i ako bude dobar saveznik, onda ćemo moći osigurati blagostanje građana i isto tako smo spremni mnogo toga ponuditi. Dakle, mi želimo ambiciozan sporazum o slobodnoj trgovini i isto tako i za sporazum za pružanje usluga. Mislim da će to biti na korist e, obje strane. Isto tako potrebni su nam bilateralni i multilateralni sporazumi. To vrijedi i za ribarstvo, za promet, energetiku i financijske usluge. Ali mi ne smijemo na sve pristati, moramo biti jasni. Ujedinjena kraljevina mora biti fer i mora omogućiti e, pristup europskim flotama, međunarodnim vodama i također pridržavati e, se svih pravila. Osim e, toga zahtjevamo da Španjolska ima zadnju riječ kada je riječ o raspravi između Europske unije i Ujedinjene kraljevine o Gibraltaru. A tako to stoji i u smjernicama Europske komisije. Uspjeh će ovisjeti o tome hoćemo li biti u stanju pobrinuti se e, za to da se postigne jedinstvo. Dakle, Europska komisija je e, partner u pregovorima i također je vrlo važno, kao što sam rekla, da zadržimo jedinstvo. Zajednički smo uspjeli e, osnovati, osigurati e, carinsku uniju, slobodu kretanja, slobodu kretanja građana i to moramo obraniti. Dakle, radi se o tome da zaštitimo vrijednosti koje su e, suprotne onome što su iskazali neki britanski političari, a to je nacionalizam. Dakle, mi smo sada u obavezi da se založimo za demokratske vrijednosti i temeljne slobode koje su nam omogućile da naš europski projekt napreduje. Hvala. Hvala. A sada u ime Renjua gospođa Lozo ima riječ. Izvolite. Le Royaume-Uni Ujedinja kraljevina odlučila je napustiti Europsku uniju, a mi je želimo osnažiti. E, mi neki zapravo vide kontradikciju e, kad govorimo o, e, u, definiciji naših odnosa. Mi poštujemo britanski izbor da napusti Europsku uniju, ali isto tako i Carinsku uniju i jedinstveno tržište. To je radikalni odabir i mi ga poštujemo postoje tu ozbiljne posljedice i koje značajno mijenjaju odnose koje možemo zajedno graditi. Europska, Europska unija e, koja je jaka je u interesu Ujedinjene kraljevine. Mi smo susjedi i mi smo e, glavni trgovinski partner, ne samo u razmjeni robe, već i ljudi. E, mi moramo se suočiti sa činjenicama. Puno je izazova pred nama E, klimatske promjene, terorizam, kibernetički kriminal e, i e, oni zapravo se rugaju granicama. Trebamo se zajednički boriti jer odvojeno svi ćemo biti gubitnici. Spremni smo na blisko partnerstvo, čvrsto partnerstvo, trajno partnerstvo, ali isto tako smo uvjereni da i u, na, naše vrijednosti koje Brexit ne može dovesti e, u, u, pitanje. Imamo visoke standarde za zaštitu potrošača, radnika, privatnog e, života i osobnih podataka naših građana i kako bi zaštitili našu planetu. Nismo spremni trgovati E, onime za što smo se toliko borili i nastavit ćemo tim putem. Nacrt mandata za pregovore s Ujedinim kraljevstvom je ilustracija tih naših jasnih uvjerenja. E, nudi nam se, nudimo im e, partnerstvo bez presedana. Zazvrat tražimo isto tako druge ustupke bez presedana. Jer Ujedinjeno kraljevstvo E, nije za EU ni e, Kanada, ni Japan, ni Singapur, ni, ni Južna e, Koreja. Brexit nema za cilj uništiti veze koje povezuju naša gospodarstva ni naše ljude, dakle koji su vezani već stoljećima, a nema ni za cilj uništiti Europsku uniju. Hvala sada gospodin na jednu minutu ime kluba IDE. Tak formand. briterne er og bør fortsat være vores gode ven. Velika Britanija jesu i ostat će naši najbolji prijatelji, partneri u suradnji. Želimo s njima sporazum koji će poštovati i ispuniti britansku želju da više odlučuju sami sebi, osobito e, vezano uz to koga dopuštaju kome dopuštaju pristupu svoju zemlju, a isto tako vezano uz korištenje usluga. Želimo blisku suradnju s Britancima u trgovini, to je ključno za moju zemlju Dansku je važno da nastavimo dobar odnos sa svojim najbližim i najboljim trgovinskim partnerom. Danska je <clears throat> pridružila prethodnicu Europskoj uniji upravo iz razloga što smo htjeli trgovati s Velikom Britanijom. Kada su Britanci odlučili napustiti Također su nam dali do znanja da ne napuštaju Europu niti svijet, već jednostavno sistem Europske unije i to mislim da je na više načina stvar koju možemo dobro razumjeti. Nadam se da ćemo uspjeti sklopiti sporazum s Britancima te da će Brexit omogućiti nastavak bliske suradnje koja će biti na korist kako Britancima, tako i svima nama koji s njima dijelimo interese vrijednosti. To će biti suradnja temeljna na zajedničkom interesu, na zajedni, općem dobru, a ne na federalizmu Europske unije koja je nova vjera. Hvala. Puno hvala. <clears throat> dakle Velika Britanija i Europska unija imaju zajedničke interese, zajedničku granicu, trebamo što prijateljske odnose. Drugo, e, nisu svi u Velikoj Britaniji engleski nacionalisti. Mi imamo tamo puno prijatelja i saveznika. Um, Velika Britanija želi maksimalni e, pristup europskom tržištu, ali ne želi uskladiti zakonodavstvo o što očekuje Europska unija, tako da su naši ciljevi kontradiktorni. Općenito, sporazumi o slobodnoj trgovini se e, koriste od strane onih koji imaju kapital da se e, smanje socijalne norme, okolišne norme, fiskalne norme i plaće mi možemo iskoristiti ovu priliku da ovaj sporazum bude obrnut. Danas zakonodavstvo e, Britanije i EU e su usklađeni u, onim stvarima koje su nadležnosti Europske unije, ali ne u svemu. Primjerice, kad je riječ o privatnom e, životu i socijalnim standardima, tu je Europska unija ima više standarde, ali i obratno, recimo kad je riječ o okolišnim standardima ili e, regulaciji u području bankarstva. Tu su britanski standardi viši. Možemo definirati pravilo gdje će oba partnerva, partnera e, se obvezati da će koristiti one norme koje su e, više bilo da se radi o plaćama, socijalnoj zaštiti ili zaštiti okoliša. Na taj način ćemo ići prema gore kad govorimo o odnosima e, između Britanije i Europske unije to do sada nikad nismo imali do sada, ali to je sporazum o slobodnoj trgovini kojem teže broj, brojni naši e, građani, a to je isto tako važno i u kontekstu sporazuma s Vjetnamom o kojem ćemo razgovarati. Hvala. Hvala, a sada ime ECR-a, gospodin Epping, imate minutu i 30, izvolite. Velika Britanija je ušla u pregovore, vrijeme je sve kraće, moramo trgovinski sporazum sklopiti ove godine i konačno moramo se složiti oko jednog kompleta pravila, ali radi se o nečem višem, radi se o mentalnom sklopu koji se mijenja od jedne do druge obale. Svaka birokracija se drži svojih pravila i smatra ih svetima i u tom kontekstu birokracija Europske unije nije mnogo drugačija od mandarina koji su nekom vladali Kinom. Sebe smatra središtem svijeta, izvorom sve mudrosti, a britanski način razmišljanja je drugačiji. S da je sama bila carstvo, ona kulturološko samopouzdanje izvlači iz koncepta da još uvijek jest carstvo. Staro carstvo ne žele da se njime vlada kroz neko novo carstvo i zbog toga je otišla. Što iz toga trebamo naučiti? Europska unija ne bi trebala biti ogorčena, Brexit je gotov, trebamo svoje građane prve tu staviti na prvo mjesto. Europska unija tu mora biti e, pragmatična, na teme, raditi na temelju pravila, a ne biti e, opsjednuta. Znači ne možemo raditi na nekakvim lošim osjećajima, već na temelju budućnosti. Dakle, mi imamo veliku većinu u našem parlamentu već pet godina, ali isto tako moramo imati na umu da već stoljećima neke stvari funkcioniraju, ali to nije nužno da će se nastaviti i u budućnosti. Politička volja, volja za uspjehom je ono što je važno i ova rezolucija je vrlo dobar početak pregovora. Gospodine Barnijevi ste iskusni pregovarač, nadam se da ćete moći premostiti ta dva načina razmišljanja koje dijeli 30 km vode, ali istodobno su dva vrlo različita svijeta. Hvala u ime Gue, predsjednik kluba Širdevan, minuta i pol. Puno hvala gospodine predsjedatelju. U ovim pregovorima o budućim odnosima između Ujedinjene kraljevine i Europske unije se ne radi samo o tome kakva će biti budućnost kad govorimo o gospodarskim odnosima. Radi se o puno više toga. Radi se o budućnosti Europske unije. I molim vas, nemojte me krivo shvatiti. Ovo nije kraj i ovih idućih 11 mjeseci neće biti kraj, ali možda promjene pravila igre i rezultate će u konačnici ovisiti i o tome kako će se razvijati događaj u Europskoj uniji Isto tako tu imamo jedan ključni aspekt. Dakle, na koncu, uvaženi kolege i kolegice, nije gospodarstvo to koje će odlučivati, već su to građani, takozvani jednostavni ljudi koji će odlučiti o tome e, koji će e, model razvoja biti bolji. I to nam pokazuje i Brexit. Zato ovaj mandat o kojem pregovaramo mora uzeti u obzir mišljenje građana i to trebamo staviti u fokus djelovanja. Moj klub e, pozdravlja e, najavu da će se zaštititi radnička prava, e, okoliš i tako dalje. Dakle, nikome ne trebaju loši radni uvjeti Dakle, moramo se pobrinuti zato da zadržimo visoke standarde, da zadržimo e, demokratski nadzor ovog procesa pregovora. Mnogi drugi aspekti mandata su kritični i mi ih odbijamo, primjerice pitanje vojne suradnje vezano uz NATO, zatim suradnja tajnih službi Moramo djelovati konstruktivno u ime naših birača jer znamo da je tvrdi Brexit još uvijek moguć, a to nije u ničijem interesu. Puno hvala, sada smo čuli sve klubove, a sada riječ dajem gospodinu Hanzinu na minutu i 30, izvolite. Hvala. Na kraju e, faze tranzicije e, Brexit će Dakle, e, dakle, mnogi govore da je Brexit e, ludost u ekonomskom smislu, a to će i brojke na kraju tranzicijskog razdoblja i potvrditi. Kao izvjestitelj e, u odboru INTA Htio bih reći da ono što nudimo e, u Ujedinjenom kraljevstvu nadilazi sve do sad ponuđeno u sporazumima o slobodnoj trgovini koje je Europska unija do sada e, sklopila i nudi se u svakom slučaju jednaki uvjeti za sve kako ne bi krenula trka prema dolje. Ono što zovemo level playing field e, mora zapravo ući u prvu ligu već u ovoj fazi tranzicije. E, trebamo biti na razini zadatka. Za ovaj parlament je jasno da kad govorimo o o pravosuđu, Europski e, sud e, tu ima primat. Trebamo biti jasni, razina ambicije ovog sporazuma E, isto tako će ovisiti o vrlo kratkim vremenskim rokovima koje su nametnuli Britanci. Hvala. Puno hvala, pozdravljam vas sve i naše građane. A idući govornik je gospodin Silva Pereira iz SDA. Hvala vam. Ovdje smo kako bismo raspravili vrlo važnu rezoluciju o političkim smjernicama za pregovore između Europske unije i Velike Britanije. 21 stranica, 103 stavka, no ono što je možda najvažnije je naslovna stranica. Potpisi vođa velikih klubova zastupnika u parlamentu koji pokazuju da velika većina podržava ovu rezoluciju i pokazuje koliko smo ujedinjeni u obrani naše zajedničke vizije i zajedničkih interesa. Pozivamo države članice da učine isto, da odbiju bilo kakve bilateralne pregovore u ovoj fazi te da djeluju kao jedan blok zajedno sa komisijom i gospodinom Barnijevom koji je jedini pregovarač s naše strane. I jasno nam je što želimo postići, snažan, ambiciozan, strateški, politički i gospodarski odnos, ali isto tako jasno govorimo da ćemo se pobrinuti da imamo otvorenu, ali poštenu tržišnu konkurenciju, jednake uvjete za sve i da nećemo snižavati standarde što se tiče zaštite okoliša, rada, socijalne prava potrošača i sigurnost hrane. Čuli smo neke poruke koje pokušavaju opovrgnuti ove teme od strane britanske vlade, no to će imati proporcionalne posljedice u kontekstu pristupanja Velike Britanije europskom tržištu potkapajući ambicije našeg trgovinskog sporazuma. Podsjetio bih još jednom da je prvi stup budućeg gospodarskog odnosa s Velikom Britanijom već dogovoren kroz sporazum o povlačenju, a on se tiče Sjeverne Irske. Dakle, usklađivanje granične kontrole u Irskom moru. Radit ćemo u tom smislu na novom sporazumu za budućnost, ali isto tako pobrinuti se da se u potpunosti provedu obveze unutar postojećeg sporazuma o povlačenju. Ponovo hvala. Idući govornik je gospodin Petersen iz Rinjua. Er, øh, hvala vam. Tužan je ovo dan gdje tako velika zemlja odlučuje napustiti Veliku Britaniju, eh, Europsku uniju, tužno to i za Veliku Britaniju i za nas. Dok je s druge strane dobra, snažna stvar da rezolucija koju danas pregovaramo je toliko sveobuhvatna da ju je potpisala velika većina Europskog parlamenta. To najme šalje vrlo snažan i važan politički signal koji govori da u Europskom parlamentu želimo poštena pravila za našu buduću suradnju i naravno jednake uvjete. Zbog čega? Zbog toga što nije dobro ako se e, natječemo oko sve nižih i nižih standarda što se tiče zaštite okolišta, zaštite potrošača. Dakle, neće biti dobro ako se natječemo u nižim poreznim stopama, iako Velika Britanija očekuje puni besplatan pristup jedinstvenom tržištu bez da istodobno ispunjava zahtjeve i pravila koja tu postoje. Ne smijemo se kockati s jedinstvenim tržištem Europske unije. To je krunski dragulj u našem našoj regulativi moramo to pomno čuvati. Uskoro ćemo imati pred sobom veliki izazov što se tiče ribarstva. Tu se u pitanje dovode mnoga radna mjesta, mnogi ljudi koji o tome ovise za preživljavaju upravo toga i važno je da u tom kontekstu sporazum o budućem ribolovnom sporazumu se ne doživljava odvojenim od ostatka pregovora. To će sve biti složeno, pregovore će se odvijati u razmjerno tužnom okruženju, ali moramo imati na umu snažno partnerstvo za sve. Hvala, a sada iz ideja Riječ ima gospodin Bey. Izvolite. Da, trebamo imati privilegirani odnos u jednim kraljevstvom s obzirom na zajedničku e, povijest civilizaciju. No, to ne znači da joj trebamo sve dati. E, gospodin Barnier je e, predložio ukinuti sve kvote i carine. Radi se o sporazumu o slobodnoj trgovini, a isto je predložio malo prije Filip Lamberts i e, kad, kad govorimo o sporazumima s drugim zemljama, e, primjerice s e, Vijetnamom, tu zaboravljamo da Velika Britanija je treća zemlja i isto tako ne, moramo se pobrinuti da proizvodi iz trećih zemalja poštuju naše standarde ili recimo e, ribari e, velik e, dio ribarstva love u vodama Britanije. Nadam se da znam da ne cijenite Trumpovu metodu, ali ona funkcionira u ekonomskom smislu i naši ribari imaju pravo na zaštitu koju im odbijate i Brexit bi to trebao promijeniti. Puno hvala. Iduća govornica je Reintke iz Kluba zastupnika Zelenih i Europskog slobodnog saveza. Hvala. Moram biti iskrena, vrlo je ovo poseban trenutak zbog toga što je to prvi put da raspravljamo o Brexitu bez naših britanskih kolega. I moram reći da osim onih koji su sjedili tu sa strane, da, sve osta, da mi svi ostali doista nedostaju i tužno je kako se ovaj Brexit odvija. Imam zadovoljstvo i imala sam čast u prekrasnom Edinburgu pohađati Erasmus kad god i danas podsjetim taj grad. Osjećam se kako kod kuće i mislim da su to veze koje moramo čuvati za budućnost. Ekonomski i trgovinski odnosi će biti ključni u budućnosti, no ako želimo e, graditi čvrste temelje, također moramo pozabaviti se i drugim pitanjima. I tu Mislim da se moramo boriti za to da Velika Britanija ostane u programu Erasmus. Mladi nisu glasali za Brexit i mislim da bi bilo pogrešno oduzeti im neke prilike koje sam ja i mnogi milijuni evropljena u prošlosti imali. I zbog toga ukoliko želimo snažne odnose izgraditi za budućnost, moramo se boriti za snažan program Erasmus. U sudjelovanju Velike Britanije nastavimo graditi mostove kako bi Britanci jedno mogli pronaći put nazad kući. Hvala. Hvala. Idući govornik je gospodin Krasnodebski iz ecr e, bardzo. E, projekt... Hvala, gospođo predsjedateljica. Ovaj predlog rezolucije sadrži mnoga stajališta ecr tako da ECR podupire ovaj prijedlog, ali ono što je uznemirujuće je duh u kojoj se vodi ova rasprava. Razmjena argumenata između Londona i Brisela nije baš e, razlog za optimizam i očito je da e, treća zemlja ne može uživati ista prava kao članica e, Europske unije ili EFTE, ali Ujedinjena kraljevina će naravno ostati dalje velika europska zemlja koja je povezana sa mnogim drugim državama državama članicama kroz zajedničku povijest, suradnju u različitim područjima, tako primjerice i u sigurnosnom području i u najmračnijim poglavljima naše povesti 1945. se Ujedinjena kraljevina herojski zauzela za europske vrijednosti, isto kao i Poljaci i zato je u obostranom interesu da održimo dobre odnose i oni koji vode pregovore to ne smiju zaboraviti. Hvala. A sada gospođa Villanueva Ruiz iz e, Zelenih. Izvolite. Hvala. Ujedinjena kraljevina i odlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije nam daje priliku da ne ponovimo greške koje su počinjene u povijesti i postoje ljudi koji žele ugroziti Europsku uniju, no mi se ne smijemo usredotočiti na prošlost. Mi smo sada u odgovornosti da zaštitimo građane u Ujedinjenoj kraljevini njihova prava. 140 milijuna španjolaca živi u Ujedinjenoj kraljevini i 15 tisuća njih e, svaki dan prelaze granicu na Gibraltaru. Njihova situacija je nešto čime se i kako bavimo. Trenutačno postoji velika nesigurnost. Ne slažemo se sa e, dijelovima mandata, primjerice vanjska politika, sigurnosna, odnosno obrambena politika. Smatramo da se tu nešto mora promijeniti. Moramo više anticipirati i ne smijemo se služiti starim obrazcima. Mi ćemo i dalje raditi na tome i zalagat ćemo se za okolišna prava, za prava građana, E, poljoprivredu i tako dalje kako e, bi izbjegli da e, se ovdje služi nekim drugim interesima. Hvala. A sada gospodin Tajani u ime EPP-a. Hvala. Ovaj tekst o kojem ćemo glasovati je e, ambiciozan tekst i oni, e, on služi tome da zaštiti naše interese u pregovorima. Prije svega radi se o zaštiti jedinstvenog tržišta. Ujedinjena kraljevina e, se ne može ponovno pridružiti kao trojanski konj bez da se drži zajedničkih pravila. Naravno moramo zaštititi i građane i naša poduzeća zdravlje europskih građana nešto što moramo jamčiti. Ne smijemo uvoziti poljoprivredne proizvode koji nisu u skladu sa našim standardima i koji nari, narušavaju e, tržišno natjecanje. Mi e, želimo e, jesti pravi parmezan i moramo zaštititi građanska prava. Isto tako moramo E, se pobrinuti za ključne sektore kao što su energetika, istraživanje semira, ribarstvo, moramo držati mir u Sjevernoj Irskoj i naravno moramo misliti na Gibraltar, moramo se boriti protiv terorizma i moramo izbjeći da Ujedinjena kraljevina postane europski Singapur gdje neće više postojati pravila, gdje se nećemo boriti protiv pranja novca. Dakle, moramo držati dobre odnose s Londonom. Oni su napustili Europsku uniju, ali ostaju u Europi. Puno hvala, a sada gospodin Lange u ime SNDA ima riječ, izvolite. Puno hvala gospođo predsjedateljica. Ova rezolucija ukazuje na to da smo spremni na pregovore i uvjeren sam da mi to možemo u okviru devet mjeseci i učiniti jer e, rezolucija je takva da e, obično imamo dva različita partnera koji se međusobno približavaju i na koncu se dogovore oko zajedničkih standarda. No sada imamo e, harmonizirani sustav i moramo odlučiti koliko ćemo se udaljiti i stoga je to malo lakše nego drugi pregovori. Dakle, imamo tu pitanje e, carina, to je naravno zajednički cilj. Dakle, moramo osigurati da proizvodi iz Ujedinjene kraljevine koji dolaze u Europsku uniju doista budu britanski proizvodi, a ne proizvodi koji su preko Velike Britanije došli preko Velike Britanije došli iz drugih zemalja u Europsku uniju. Zatim moramo naravno misliti i na zaštitu pružanja usluga. Moramo imati na umu zaštitu zdravlja, zaštitu prava potrošača, zatim um, zdravstvene standarde koje moramo očuvati i tu će biti relativno jednostavno postići dogovor. I e, onda slijedi treći, zadnji, najzamršeniji stup koji se odnosi na trgovinu i moramo osigurati jednaka e, prava radnika, jednaka prava za, kada je riječ o zaštiti okoliša i moramo isto tako riješiti i pitanje usklađivanja poreznih stopa jer e, inače ćemo narušiti tržišno natjecanje, a to se ne smije dogoditi jer ako dođe do narušavanja tržišnog natjecanja onda ćemo naravno morati uvesti carine kako bi ujednačili situaciju. Dakle, ne smijemo dopustiti da dođe do dumpinga. Puno hvala, a sada gospodin Garikano iz Renewa ima riječ, izvolite. Uh, hvala vam gospodine Barnier na vašem radu. Do sada Europska unija i Velika Britanija se kreću u smjeru jedne nove, nadam se, plodne veze i odnosa i želio bih poslati jednu poruku Velikoj Britaniji. Ovaj parlament neće dopustiti Velikoj Britaniji da postane porezna oaza ili pravonica novca koji će biti offshore lokacija uz rub Europe. Podsjetio bih vas na 21. stavak rezolucije koji kaže da snažno smatramo da Velika Britanija se treba držati po stavova što se tiče oporezivanja i borbe protiv pranja novca, uključujući transparentnost poreza, razmjene informacija poreznih i mjere protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, to se primjenjuje na teritorije britanske prekomorske koji uključuje Bermude, Kajmanske otoke, Djevičanske otoke, Gibraltar i druge lokacije koje moramo podsjetiti nemaju određene poreze kao i mi. Gospodine Barnije, to je jedno egzistencijalno pitanje za Europu. Ako dopustimo pranje novca, izbjegavanje plaćanja koje će biti offshore uz Europu, to dovodi u pitanje naše države, naše socijalne države i to mora biti jedan najvećih, ako ne, glavni prioritet u nadolazećim pregovorima. Hvala. Hvala, a sada eh, riječ gospodin Kampo Menosi iz IDEA. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim da je puno proturječnosti ovdje. Mislim da je tekst dobro napisan, a, zapisan, ali e, u Briselu smo lili eh, suze. Mnogi su lili suze, a sada ovdje vidimo šizofrenu situaciju. Vidimo što je rekla predsjednica Europske komisije. Da, da, to su sve naši prijatelji, ali ipak već tri godine govorimo o Brexitu i neki od nas su se ponašali kao da Brexit ne postoji. Dakle, govorimo o standardima, a sutra ćemo glasati o trgovinskom sporazumu sa Vijetnamom i e, mislim da smo po pitanju sporazuma sa Ujedinjenom kraljevnom još daleko udaljeni od toga. Dakle, moramo se pobrinuti za svoje proizvode, europske proizvode. Postoje mnogi proizvođači koji izvoze u Ujedinjenu kraljevinu i oni su mnogo toga izgubili. Puno hvala, a sada gospodin Buržova iz ECR-a, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege. Komisija sada mora brzo i razumno, pragmatično djelovati kako bi postigli sporazum u skladu sa vrlo širokim mandatom Europske komisije. Mi imamo puno povjerenje u gospodina Barnjera. On je odradio odličan posao do sada. Radi se o vrlo opsežnom trgovinskom sporazumu Dakle, želimo ukloniti sve barijere i želimo stvoriti zajedničke uvjete, zajednička pravila za sve, no u mnogim područjima to još nije postignuto. Želim postaviti pitanje Europskoj komisiji. Je li Europska komisija u stanju, naime znate da u Ujedinjenoj kraljevini postoje E, određene e, suradnje u području energetike Europska komisija to ne može ništa učiniti, pa me zanima možete li to komentirati. Hvala. A sada gospodin Šolc iz GUE. Hvala. Gospođo prediteljice, svi smo mi e, svjesni toga da postoje mnogi aspekti u odnosima sa Ujedinjenom kraljevinom koje je sad potrebno regulirati. To je u interesu našeg gospodarstva, okoliša, ali i u interesu kulturne dimenzije. Zato se ne radi toliko o sporazumu o slobodnoj trgovini, nego o tome da postignemo poštena pravila za sve. Dakle, radi se o pitanju suradnje kada je riječ o obrani, o energetici, o policijskoj suradnji, o zračnom prometu i tako dalje. Dakle, ne smijemo oteti ta područja parlamentarnoj kontroli i stoga apeliram na vijeće da ostvari transparentnost i da obrani demokratske vrijednosti. Isto tako upozoravam Europsku komisiju da ima na umu ciljeve održivosti i temeljna prava, isto kao i zaštitu informacija. Dakle, mi se moramo pobrinuti za zaštitimo sigurnost proizvoda i da uklonimo sve trgovinske barijere. Puno hvala, a iduća govornica je, gospođa, je gospodin Gonzalez iz EPPA. Izvolite. Hvala. Dakle, kada e, govorimo o Brexitu, naravno jasno je da Ujedinjena kraljevina želi napustiti Europsku uniju. Ne može sad e, Ujedinjena kraljevina dobiti neke prednosti, veće prednosti e, nego u vrijeme kada je još bila članica EU. Dakle, ne smijemo dopustiti da zapadnemo nostalgično razmišljanje. Mi moramo s njima pregovarati kao sa svim trećim zemljama. Moramo zaštititi svoje građane i ne želimo da Gibraltar postaje porezna oaza. Dakle, moramo zaštititi i svoje ribare i naši ribari izlažu svoje živote opasnosti kako bi zaradili e, za život. Dakle, ako su Britanci htjeli izići iz Europske unije, onda zaslužuju i takav tretman u okviru pregovora. Dakle, oni su napustili EU eh, e i eh, tako ih onda moramo i tretirati. Puno hvala. Very quickly limited. Thank you

Vrijeme je da počnemo graditi buduće odnose s našim britanskim prijateljima. Pogledajmo naše zajedničke interese, ciljeve i pogledajmo kako ih se najbolje može zadovoljiti, a ne samo da razmatramo ono što nas razdjeljuje. Zbog toga inzistiram na ambicioznom sporazum o slobodnoj trgovini koji će stvoriti odgovarajuće uvjete za otvorenu i kvalitetnu tržišnu konkurenciju. Treća zemlja očito ne može uživati iste prednosti kao država članica, a otvorenost naših tržišta mora izravno biti u korelaciji sa spremnosti Velikoj Britanije da se uskladi sa standardima i pravilima Europske unije. Ključno je i dalje da Europska unija bude ujedinjena, moramo zadržati svoje visoke standarde, imati jasna pravila o državnoj pomoći, konkurenciji i raditi na sporazumu o ribarstvu prije ljeta. Žao mi zbog Brexita, ali sad je vrijeme da idemo dalje i gradimo daljnje odnose. Hvala. Hvala. Idući govornik je gospodin David iz IDEA. Izvolite. pani predsjedajci, Hvala gospođo predsjedateljice. Bojim se da su mnogi sada protiv um, toga da autonomija bude dodeljena Ujedinjenoj kraljevini, ali ona je isto tako i članica Svjetske trgovinske organizacije i ne smije unijeti neke nove, postaviti nove trgovinske barijere, mnoga su područja povezana, poljoprivreda, promet i tako dalje, ali u vrijeme internet bankarstva ne smijemo imati takve prepreke. Dakle, moramo izbjeći negativan utjecaj na Europsku uniju Mi nikako ne smijemo dopustiti dumping, porezni dumping i ako ne poduzmemo ništa mi ćemo naštetiti Europi. Puno hvala, a sada riječ ima gospodin Vilalba iz ECR-a. Puno hvala gospođo predsjedateljica, predsjedateljice Ujedinjena kraljevina je napustila Europsku uniju. Mi sada moramo početi djelovati, moramo ispregovarati trgovinske sporazume koji će jamčiti građanska prava, dakle jamčiti e, prava ribarima, e, da oni smiju ribariti i u britanskim vodama. Moramo se pobrinuti i za jednake e, uvjete u sektoru poljoprivrede, zatim pravosudna suradnja Isto tako moramo imati na umu kako surađujemo sa drugim trećim e, zemljama. Sada je pravi trenutak e, da okončamo e, britanski kolonijalizam na španjolskim teritorijima. Dakle, moramo isto tako uvesti jednaka porezna pravila, puno je pranja novca i kriminalnih aktivnosti. Europska komisija mora započeti sa dekolonizacijom Gibraltara i to mora učiniti i španjolska vlada, no svakako mora Europska komisija surađivati s nama i mi moramo pokušati voditi pregovore sa Britancima. Puno hvala, a sada gospođa Hübner iz EPP-a. Izvolite. Uh, just a second. Samo trenutak, žao mi je ali nisam vidjela gospodina Flanagana. Ah, da vam riječ kod eh, slobodnog javljanja za riječ. Ispričam se, gospođo eh, Hubner, izvolite. Hvala što ste mi dali drugu priliku. Kad riječ o eh, financijskim uslugama, mislim da su oni ključne, one ključne za buduće odnose s Ujedinim kraljevstvom. Znamo da ovaj sporazum može e, se baviti e, samo pravom na poslovni e, nastan i još jednom temom. Financijske usluge odnose se na jedinstveno tržište i jasno je da će postojati mehanizam za ekvivalentnost koji je potreban za nas odnos. Biće potrebni mjeseci da se pripreme te jednostrane e, odluke o e, ekvivalentnosti. I jasno je da će biti malo vremena za prilagodbu novoj situaciji. Nedavno je ovaj dom pokušao poboljšati okvir za, e, za istovjetnost kao regulatorni alat za financijske usluge za potrebe budućih odnosa s Britanijom. Potreban nam je diskrecijski alat kako bismo ostvarili rezultat potrebna je konstruktivna suradnja s regulatorima i nadzornicima Britanije kako bismo e, zaštitili investitore i potrošače te osigurali e, LPF. Međutim, moramo biti svjesni da, da bismo imali uspješan budući odnos s Britanijom u području financijskih usluga, naša je uloga da što prije e, moguće dovršimo E, bankovnu uniju te izgradimo uniju tržišta kapitala. Potrebna je supervizorska autonomija nama, ali i Britaniji. I kao što smo čuli od bivšeg e, guvernera Engleske središnje banke, e, njegovo mišljenje očito je da su nam potrebni ambiciozni odnosi u financijskim uslugama. Također trebamo smanjiti potencijalne sistemske rizike. Idući govornik je gospodin De Castro iz SND-a. Grazie, presidente. Hvala, gospodine predsjedniče. Nakon stvarno jednog teškog e, poglavlja u povijesti Europske unije. Trebamo učiniti sve što u našoj moći da bismo zaštitili prava naših građana. Sve što je postignuto tijekom e, europskih integracija. Trebamo zaštititi naš odnos s e, Ujedinjenim kraljevstvom na temelju jednakosti, zaštite okoliša te jednakih uvjeta za sve E, utrčnoj utakmici. Trebamo zadržati standarde proizvoda, sigurnosti hrane, te naravno uzeti u obzir mogućnost e, trojanskog konja, dakle infiltriranje proizvoda e, koje dolaze s druge strane Lamanša. Moramo uzeti u obzir činjenicu da imamo zajedničko kulturno nasljeđe, a to uključuje i proizvodnju u osnovnim primarnim sektorima. Ali trebamo zadržati razinu zaštite koja već postoji i nakon Brexita. Nakon Brexita neće nastati vakum, ne imat ćemo snažnu Europu koja štiti svoje građane. Hvala. Hvala idući govornik gospodin Andrews iz Renewa. Hvala gospođo predsjedavajuća. Imam miješane komentare e, prilikom ovog e,